u vezi s uklanjanjem nasilja nad ženama u Europskoj uniji. To je odbor za prava žena i ravnopravnost spolova e, postavio. Upozoravam da nemamo postupak catch the eye, spontanog javljana, niti se ne prihvaćaju plave kartice, budući da se isključivo radi o krugu govornika iz klubova zastupnika. Prva je govornica autorica pitanja, gospođa Garcia Perez, pet minuta. Hvala lijepa, gospodine e, predsjedniče. Gospođo povjerenice, više od 9 milijuna žena e, žrtve su e, seksualnog nasilja, odnosno rodno specifičnog nasilja u Europi. Kada čujemo to brojku, ne možemo da se ne sramimo. Moramo imati na umu da e, su to e, brojke koje govore o ljudima, o osobama koje su izgubile svoj život zbog mačizma. Koje misli, to su muškarci koji misle da su žene njihovo vlasništvo i da nisu ravnopravno. Kada gledamo takvu e, stvarnost danas 25. studenoga smo posebno obavezni o tome se oglasiti. Ne smijemo šutjeti, moramo se opredijeliti za rad na suzbijanju e, te najveće socijalne nepravde koje imamo sada u svijetu i Europu, Europi. Moramo prihvatiti svoju odgovornost. Dosta je najava i nagovještaja treba krenuti na posao. Žene više ne mogu čekati svakodnevno u komunikacijskim medijima i u vijestima čujemo koliko se žena ubija samo zato što su žene. Uništavaju se njihovi životi, životi njihove djece. Potrebno nam je društvo s većem ravnopravnošću i sa više obveza. To je naša odgovornost. Zato danas postavljamo pitanja Europskoj komisiji nije prvi puta da imamo ovu raspravu u Europskom parlamentu, ali nadamo se da ćemo danas onda od komisije konačno čuti e, te obveze e, na sve ono što treba učiniti. Želimo čuti kada će konačno komisija podasiti strategiju o ravnopravnosti muškaraca i žena. Parlament je rekao što treba biti sadržaje te strategije. Za nas je bitno da velik dio te politike na ravnopravnosti e, kao svoj prioritet odredi suzbijanje nasilja koje je specifično e, spolno uvjetovanje. E, ima i daljnjih instrumenata, na primjer uredba o zaštiti. Prije manje od godinu dana ispunjen je rok, istekao je rok za europske institucije da se primijeni propis Zanima nas kada ćemo čuti e, kako je funkcionirala primjena e, te naredbe o zaštiti. Osim toga je neophodno e, biti aktivan i u zakonodavnom smislu. Ovo nije prvi put, gospođo Jurova, da čujete ovaj zahtjev iz Europskog parlamenta. To nisu samo mjere za potpore organizacijama i programima na izgradnji svijesti time nećemo riješiti situaciju. Moramo donijeti zakone koje nameću obveze. Zakoni služe tome da ih države članice poštuju kako bi suzbijale takvo e, nasilje prema ženama. Čuli smo da ne postoje situacije koje to u Europi, ali mislimo da se mnogo toga e, promijenilo i to smo čuli i u raspravi. Ako smo e, dali e, Europi nadležnost za suzbijanje gospodarske krize, pa možemo valjda tražiti i kompetencije e, za Europu kako bi se suzbijalo nasilje nad ženima, kako bismo povećali ravnopravnost u društvu. Svi mi, vijeće, komisija, parlament se moramo okupiti, udružiti snage e, i sa odgovarajućim zakonodavnim kapacitetom postupati. Ne možemo se ograničiti na najave e, stvari koje se neće obistiniti. Govorimo o životima žena, to je pola stanovništva u Europskoj uniji i mislim da one zaslužuju naše poštovanje. Zaslužuju da nama bude jasno da smo mi ti koji možemo nešto učiniti da poboljšamo njihovu, e, njihov položaj to vrijedi, e, to je poziv na djelovanje za sve institucije, za sve razine. Moramo e, okrupniti e, svoje nastojanja jer to žene zaslužuju. Sjetimo se svih onih koje su ubili mačo teroristi i one su zaslužile da se potrudimo. Govorimo o budućnosti naše generacije, ali generacije naših čeri. To je naša obveza i naša odgovornost. Puno hvala. U ime komisije sada govori povjerenica Jurova. Poštovani zastupnici, gospodine predsjedniče, dame i gospodo, želim zahvaliti što ste postavili ovo važno pitanje i skrenuli pozornost na e, ovaj problem upravo na Međunarodni dan uklanjanja nasilja nad ženama. To je važan politički signal koji i parlament i Europska komisija žele e, obilježiti na dan, Međunarodni dan uklanjanja naselja nad ženama ili takozvani narančasti dan i zato smo i obasjali naše zgrade e, narančastom bojom. E, nasilje nad ženama je svakako izazov u svim europskim zemljama. 2015. žene se još uvijek tuku, vrijeđaju, siluju, unakazuju, uznemiruju i prisilno e, vjenčaju. Nasilje se događa u njihovim obiteljima, a provode ga članovi obitelji, partneri. Događa se na mjestima obrazovanja, među studentima, e, pretpostavljenima i profesorima, događa se na cesti, ali i na internetu. Znamo da jedna od tri žene u EU je bila žrtva e, fizičkog ili, e, ili spolnog nasilja ili jednog i drugog. To utječe na zdravlje i dobrobit žrtava pa i njihovih obitelji. To pak utječe i na gospodarstvo i društvo u cjelini. Unapređenje ravnopravnosti među spolovima i suzbijanje nasilja nad ženama moraju ići e, ruku pod ruku. Žene moraju imati mogućnost da e, izađu iz takvih veza u kojima su žrtve nasilja. Ne bismo ih smjeli ograničavati u tome da obnašaju svoje funkcije e, u društvu i u gospodarstvu. U prosincu ću podastati detaljan plan o poboljšanju ravnopravnosti svolova u narednom razdoblju. Dakle, spremna sam i odboru za prava žene e, podastreti prijedlog e, strateškog dokumenta za razdoblje 2016. do 2019. E, na tome radimo zajedno sa svim dionicima tijekom ove godine, a i vaš doprinos je bio vrijedan. Među prioritetima imamo dodatne mjere kako bi države članice mogle suzbijati sve oblike e, rodno utemeljenog nasilja. Komisija se odlučila za obuhvatan pristup u smislu zakonodavstva, osvješćivanja i financiranja kao i prikupljanja podataka. Ja ću sada krenuti najprije od zakonodavnih mjera imamo e, legislativu za, e, protiv naselja nad ženama i potporu žrtvama na području spolnog uznemiravanja, e, ljudskog krijemčarenja, spolnog iskorištavanja djece i dječje pornografije. Prava žrtava na temelju direktive o žrtvama su stupile na snagu 16. studenog ove godine što će utjecati na neke države članice, na primjer one koje moraju uspostaviti nove strukture za podršku žrtvama koje su ključne za e, suzbijanje nasilja e, rodno utemeljenog, a koje ne postoje u svim državama članicama. E, možete se pouzdati u moju odlučnost da pratimo ovo zakonodavstvo kao i širi pravni okvir. Moramo osigurati da postojeće mjere se zaista implementiraju prema osobama koje su ugrožene i da se primjenjuju u praksi. Od siječnja ove godine imamo pojačane mjere zaštite na putovanjima i u druge zemlje Europske unije. Imamo naredbe o zaštiti u vlastitoj zemlji, a primijeniti se i u e, drugim europskim zemljama. Situacija je ohrabrujuća zahvaljujući izvršenja e, u drugim zemljama, tako da imamo e, nacionalnu primjenu direktive o izvršenju europskih naloga u svim državama članicama. 9. studenog komisija je objavila plan rada o pristupanju Istanbulskoj konvenciji. To je prvi e, konkretni korak za e, ratifikaciju tog e, dobrog sredstva za suzbijanje nasilja nad ženama. Pristupanje EU toj konvenciji pokazat će našu odlučnost da suzbijamo nasilje nad ženama i to unutar Europske unije, ali i izvan njenih granica. Europska unija predlaže široke mjere u državama članicama, u nevladinim organizacijama i mrežama. 8 milijuna eura ove godine je uloženo u suzbijanje nasilja u smislu e, akcije za zaštitu građanskih prava. Isto tako imamo mjera protiv e, unakaživanja e, žena, suzbijanje seksualnog uznemiravanja na sveočilištima i e, suzbijanje potreba žrtava e, kao i za senzibilizaciju širih krugova javnosti za ovaj program. E, prošlog tjedna smo odlučili dodijeliti devet međunarodnih projekata u vezi sa suzbijanjem loših praksa, a volumen je 4,3 milijuna eura. Osim toga, također ću E, se fokusirati na akcije protiv e, nasilja nad ženama 2017. Planiramo buduće aktivnosti i e, vrlo rado ćemo prihvatiti vašu suradnju. Još nekoliko riječi o potrebi unapređenja znanja o uzrocima takvog nasilja. ključno je prikuplja takvo znanje jer to omogućuje praćenje ove situacije u EU i omogućit će nam Eh, uspostaviti bolje politike. Eh, moje službe surađuju s Eurostatom i s Europskim institutom za ravnopravnost spolova koji su ključni u ovom području i vjerujem da nam mogu pomoći u popunjavanju praznina. I na kraju želim jasno reći da se moramo eh, okrenuti protiv kriminaliteta u cyber prostoru imamo politike e, i za zaštitu djece i posebno djevojčica protiv uznemiravanja i iskorištavanja online. Osim toga komisija je pokrenula e, natječaj za 3 milijuna e, usmjerena projekte za suzbijanje nasilja nad ženama i djevojkama koje uključuju nove medije i nove tehnologije. A trenutno ocjenjujemo pristigle prijave. Hvala lijepa. Hvala lijepa povjerenice. Sada će u ime klubova zastupnika govoriti najprije Teresa Jimenez Beseril Barrio za pučane. Dvije minute. Hvala lijepa e, gospodine predsjedniče i zahvaljujem povjerenici na angažmanu e, s obzirom na žrtve. Danas je Međunarodni dan uklanjanja nasilja nad ženama i e, možemo se pitati čemu služi e, takav međunarodni dan. Bitno je da društvo reagira. Moramo pokrenuti e, učinkovite akcije kako bismo suzbijali taj fenomen. Ne možemo se naviknuti na taj, to držanje ne vidim, ne čujem. Treba prekinuti šutnju koja izrasta iz straha. Trebamo se solidarizirati sa žrtvama s obzirom na šutnju e, napadatelj će biti samo jači i pojačati svoju agresivnost, e, čak će možda i ubiti e, žrtvu. U većini takvih slučajeva počinitelj je suprug, ako djece to su ljudi iz okolice te djece, treba ih optužiti, ne smijemo im dati zaštitu. E, ponosna što sam bila e, izvjestiteljica za europski nalog o zaštiti kako bi se e, takve mjere izvršavala i priznavale i u drugim zemljama. To je ključno za situaciju žena u odnosu na njihove E, ugrozitelje. Mi smo e, podnijeli pitanje Europskoj komisiji da čujemo kakva se strategija planira. E, potrebno je pojačati angažman kako bi se otklonile ove kršenja ljudskih prava. 35% žena i djece su žrtve fizičkog ili spolnog nasilja tijekom svog života i to treba prekinuti. Ako E, počnemo sa prevencijom, e, zaštitom žrtava i ako bolje kontroliramo te napadače, mi možemo spriječiti mnogo boli i patnji. E, mladim ljudima treba objasniti da ljubav i bol ne idu zajedno. Također pozdravljam da smo tu uključili i maloljetnike u novu direktivu. Sada na tri minute u ime kluba SID kolegice Marija Arena. Hvala, hvala. Predsjedniče, hvala gospođo povjerenice. Neću se sada ponovno fokusirati na brojke, već su spomenute jedna od tri žena u Europi je žrtva nasilja, a iza tih brojki stoji ljudska bića, kćeri, sestre, vaše supruge, gospodo, naše kolegice. Ljudi, ljudi oko nas jedna od tri žena. Pogledajte oko sebe u ovoj prostoriji. Osoba smo moje ljeve, s moje desne strane. Možda je baš ona jedna od tih žrtava nasilja. Trebamo razgovarati i o oblicima nasilja. Znamo e, da imamo e, fizičko, psihološko, e, ekonomsko nasilje, seksualno nasilje, a u najgorem slučaju i umorstvo. E, sedam žena svaki dan e, bude ubijeno zato što su žene. Genitalno sakačenje, e, trgovina ljudima, seksualna eksploatacija, bilo je dosta. sada lijepo podići noge i čekati da se to samo riješi, to nije dovoljno. Lisabonski ugovor jasno govori da moramo osigurati ravnopravnost muškaraca i žena u Europi. Vi ste e, dio Europske komisije koja je čuvar e, ugovora, tako da mi tražimo od vas da provedete te ugovore. Ne planovi, ni koraci, mi samo tražimo da vi provedete osnivački ugovor. Neki puta je lakše štititi e, pravo na imovinu nego pravo na život. I mi e, vas pozivamo da štitite pravo na život svih, uključujući i 50% stanovništva Europe. Hvala. Na jednu minutu u imu kluba zastupnika konzervativaca i reformista gospođa Beatrix von Storch. Gospodine predsjedniče, od četvrte u parlamentu se redovito govori o nasilju nad ženama. To imamo SIDOR program, UNA, konvenciju za uklanjanje svih oblika nasilja nad ženama. Imamo program DAFNE Europske unije za primjenu i implementaciju e, programa UNA. Ali što je zapravo nasilje nad ženama? Zar nismo svi protiv nasilja i posebno protiv nasilja nad slabijima, znači i ženama? Naravno da jesmo ali Europska unija ne bi bila EU, niti UNO ne bi bila UNO kada ne bi svoje ideje skrivala iz različitih izražaja i termina. Riječi čine politiku. Možemo li biti protiv bilo koje odluke koja osuđuje nasilje nad ženama? Pa ne možemo. Uostalom to ne bismo mogli biti ni protiv, odluke protiv nasilja nad dječacima ili muškarcima. Međutim, po e, deklaraciji UN-a što s nasiljem nad ženama koja ne e, želi e, napraviti abortus. E, ona bi opet bila žetva nasilja. Bez obzira što mislimo o prekidu trudnuće, na to, e, tu moramo biti e, pošteni i reći da otklanjamo nasilje nad ženama protiv svih žena. Kiefer Hofstad, dvije minute za Alde. Drage kolege, nasilje nad ženama nije problem samo žena. Rodno nasilje je također problem muškaraca, a iznad svega je to e, jedna tužna i sramotna stvarnost, e, kao što su već e, rekli prethodni govornici, jedna od tri žena ili djevojaka će iskusiti fizičko ili seksualno nasilje od strane muškaraca i pola tih incidenata počinjavaju partneri žrtava. To me zaista šokiralo. Preko tisuće smrti u Europskoj uniji e, je posljedica toga. Sedam žena dnevno gubi život zbog seksualnog nasilja, obiteljskog nasilja, zlostavljanja u odnosu ili genitalnog sakačenja. Dakle, predugo Moramo stvarno shvatiti da su muškarci pokušavali izbjeći to pitanje nasilja nad ženama i često su to gurali po tepih i govorili a to je samo problem koji muči žene. I mislim da je upravo u tome problem. To je problem zato što rodno nasilje se smatra ženskim pitanjem, muškarci se time ne bave, a mi muškarci moramo prekinuti taj krug nasilja nekažnjivost e, nasilja nad ženama bi trebala biti ostavljena u prošlosti i sve one žene e, koje su žrtve imaju pravo na pravdu i zato gospođo povjerenice trebamo strategiju koja će se protezati kroz cijelu Europsku uniju za borbu protiv nasilja nad ženama. Neke e, zemlje već imaju zakone koji štite žene od nasilja, ali mnoge druge nemaju i mogle bi zaista puno više toga učiniti i Istanbulska konvencija Vijeća Europe zapravo i e, tjera sve zemlje da e, sprečavaju da se bore protiv nasilja nad ženama, da brane žrtve, da kazneno gone počinitelje, ali stvarnost je ovakva. Istanbulska konvencija je ratificirana od strane samo 12 zemalja članica Europske unije. I upravo zato ja mislim da trebamo mi poduzeti nešto posebno. Jer ako dakle potpisivanje strane Europske unije e, Istanbulske konvencije je potrebno, će zatvoriti e, te rupe u nacionalnom i europskom zakonodavstvu i na taj način će na, na puno bolji način zaštititi žene i svakako ćemo onda moći osuditi one e, zemlje koje ništa ne poduzimaju. Znači nulta tolerancija u borbi protiv e, rodnog nasilja je jedini način da se nešto postigne i mi, dakle ne samo žene, nego žene i muškarci moramo biti ujedinjeni i moramo glasno to reći, znači moramo prekinuti tu šutnju. Hvala. Thank you very much. Uh, Hvala. Na početku sam rekao da neće biti plavih e, kartona jer sada će samo klubovi govoriti. Hvala. Ispred e, europske ljesice molim Björk e, dvije minute. Rodno nasilje je teror koji se odvija u tišini, gube se životi, a mi živimo u kulturi koja prihvaća muško nasilje nad ženama kao nešto što se može nastaviti. Radi se o kulturi koja e, zapravo podržava čak i one javne ličnosti e, koji su počinili strašne, strašne zločine. Roman Polanski, e, Dominik Strauss-Kahn, bih, mogla bih navesti te muškarce iz svih zemalja članica. Ovaj parlament e, zahtjeva e, donošenje zakonskih propisa koji će e, napraviti minimalnu razinu zaštite žena koje su žrtve nasilja. Mi ne možemo to samo maknuti na stranu. Istanbulska konvencija mora biti ratificirana jer time se omogućuje pomoć posebno obučenih policajaca, posebna edukacija za suce, zemlje članice moraju imati akcijske planove za borbu rodnog, protiv rodnog nasilja i također tražim da oni koji rade za skloništa za žene i ljudi koji su izloženi tom nasilju trebaju imati podršku koja im je potrebna. Oni imaju specijalizirana znanja i oni su suborci u toj borbi. I oni bi trebali imati pristup eh, eh, ženskoj samoobrani jer se na taj način štiti identitet e, žena. Moramo se boriti protiv te kulture tišine, protiv tog nasilja. E, to je kultura koja demonizira žene i koja e, muškarcima daje bjanko ček i E, imamo sve više primjera nasilja protiv žena i činjenica da komisija ne daje prijedloge e, znači da ona prešutno to podržava. Mi imamo imati prijedloge, moramo se pobrinuti da to zaista bude učinjeno jer inače je to posve neprihvatljivo. Hvala lijepa. Za klub zastupnika Zelenih sada će na minutu i pol govoriti Žordi Zebastija. Hvala predsjedniče povjerenice. Danas ujutro smo proveli tri sata baveći se strašnim terorističkom prijetnjom i napadima u Parizu, a sada ćemo imati manje od sat vremena da govorimo o vodećem uzroku smrti u Europi, nasilne smrti. Mogu li ponovno početi? Izgleda da je bilo nekih tehničkih problema. Hvala. Dakle, danas ujutro smo više od tri sata posvetili ovoj e, raspravi o napadima u Parizu i terorističkoj prijetnjama. Sada ćemo manje od sat vremena posvetiti najvećem uzročniku nasilnih smrti u Europi, to je nasilje nad ženama. Svaki dan se s time suočavamo. Intenzivnije je to nego bilo kakva prijetnja terorizma. Čuli ste brojke jer brojke su strašne. Jedna od tri žena u Europi je žrtva nekog, oblika nasilja, jedna od četiri je izložena seksualnom nasilju. Kada će Europa priznati da je to zaista naš glavni problem na planu sigurnosti? Kako ćemo to riješiti? Neke zemlje Europske unije i dalje imaju zakonske propise koji omogućuju eh, da se eh, skrivaju počinitelji i da se ništa ne učini. Mi tražimo od komisije da nešto učini jer žene umiru, ubijaju ih ljudi koji misle da su im vlasnici do te mjere da smatraju da imaju pravo oduzeti im život. I one trebaju onda pobjeći i naći neko sklonište. Trebali bismo također e, morati e, djelovati protiv vlada koje e, su suučesnici jer ništa ne čine. Moramo se boriti protiv te seksističke strukture. Jer vi ste rezignirani, e, vi govorite o ovlastima Europske unije, ali kao što rekla Marija Arena, e, sam osnivački ugovor kaže da ste vi čuvar e, ravnopravnosti, ovo je zločin ravnopravnosti. Molim vas da brzo nešto učinite. Hvala lijepa za klub zastupnika EFDD, također na, za minutu i pol, Daniela Auto. Hvala gospodine predsjedatelju. Dragi kolege, danas u ovom danu punom simboličnosti mi e, strašno žalimo da čak e, i u državama u kojima je ratificirana konvencija iz Istanbula i u državama kao što je Italija koje imaju zakone e, protiv nasilja nad ženama, postoje problemi u primjeni tih zakona i, e, i pravednih kazni koje su često e, nisu dovoljno e, stroge za one koji krše ta pravila. Znamo da zahvaljujući smanjenju kazne oni koji su krivi ne prolaze cijelu kaznu nego cijelo vrijeme se samo, ja, samo jača samo jača E, bijes e, onoga koji je počinio e, taj zločin. Dakle, trebamo se usredotočiti na prevenciju, zaštitu i kaznu. Paralelno sa svim preventivnim mjerama moramo tražiti da se pojačaju kazne i sigurnost da oni zapravo i prođu tu kaznu i da onaj koji je to počinio da se ne vrati u jedan e, e, redovit e, sretni život za razliku od žena koja će nositi to sa sobom cijeli život. Hvala lijepa. Hvala lijepa gospođa Juto za ENF. Sada govori na minutu i pol Janice Atkinson. Trebamo li mi možda ipak ovaj dom srediti prije nego što e, počnemo drugima propovijedati? U parlamentu u Briselu i u Strasburu sam bila izložena nasilju na sastancima. E, mi je, me je jedan zastupnik iz Velike Britanije prozvao glupom jebenom kučkom. I to su čuli i drugi zastupnici. Je li to prihvatljivo? I e, Također je jedan zastupnik iz zelenih jednu žensku kolegicu prozvao e, smećem. Je li to prihvatljivo? I e, također ženomrzački e, novinari koji rade za medije iz Europske unije su me proganjali. I drugi puta je jedan od njih velik muškarac, stvarno fizički veliki, visoki, debeo, me, me dočekao na mom na vratima i kad sam izašla iz ureda i jurio je za mnom sa svojom kamerom po cijelom, po cijelom hodniku i osjetila sam tu mržnju prema ženama, posebno onim ženama koje su uspješne političarke. Je li to prihvatljivo? Da, izgleda e, da je u redu e, uznemiravati i zlostavljati žene iz desnog centra da je neko vas nazvao tim riječima, vi biste bili užasnuti, bile bi kazne, predsjednik bi davao izjave. Je imam ja ikakvu podršku ovdje? Tišina. Evo, to mi kaže sve što trebam znati. Hvala. Slijedi za e, nezavisne zastupnike Dajen Doc. Hvala gospodine predsjedniče. U društvu danas nasilje nad ženama prima sve neprihvatljivije oblike. Trebamo samo pogledati učinak trgovine ljudima i e, efekt koji ima po živote milijuna žena koje su prodane i e, podvrgnute seksualnoj eksploataciji i e, zlostavljanju. Da se nadovežem na ovo što je rekao gospodin Ferhovštan, to nije nasilje koje je upućeno samo ženama. Na dan nasilja, za borbu protiv nasilja protiv žena, moram reći da u mojoj izbornoj jedinici e, u Sjevernoj Irskoj imamo i jedan primjer regionalnog zakonskog propisa protiv e, trgovine ljudima i to bi trebao biti presedan i za druge zemlje članice. Također želim iskoristiti ovu priliku da naglasim ono što e, radi jedna dobrovoljna organizacija u Sjevernoj Irskoj koja se bori protiv seksualnog i fizičkog zlostavljanja tako što daje sklonište ženama koje se suočavaju s ovim oblicima nasilja u svojim kućama. Oni pomažu tim ženama da ponovo izgrade svoje živote. E, hvala gospodine predsjedniče. E, hvala kolegice. A sada se vraćamo ponovo komisiji. Obraćam se povjerenici Jurovoj. Dame i gospodo, hvala vam puno na ovoj raspravi. Da, mi svi moramo učiniti više. Ne samo Europska komisija, na svim razinama mi moramo djelovati. Spomenuli ste da je komisija čuvar e, ovog ugovora, posebno članka 8. E, koji govori o ravnopravnosti. Ja sam u velikoj mjeri e, zainteresirana za postizanje ravnopravnosti i želim imati učinkovito djelovanje uz učinkovite instrumente tražite nove zakone. I ja vam mogu reći da ćemo mi e, potpisati e, treću Istanbulsku konvenciju, a što se tiče eventualno novih direktiva o borbi protiv nasilja nad ženama, ja osobno ne mogu govoriti o novoj direktivi kao o nečemu što će riješiti brzo taj problem, jer sam proces e, izrade e, zakonskih propisa Europske unije, ja to ne kritiziram, ali čak i ako pronađemo e, pravnu osnovu za to, treba će nekoliko godina da se e, to, da ta direktiva stupi na snagu u zemljama članicama i da se zaista nešto počne raditi. Ja sad vam sasvim otvoreno govorim o drugim instrumentima i kažem da postoji problem zato što nema pravne osnove za zakonske propise zbog toga što nasilje nad ženama je kazneno djelo. Dakle, na zemljama članicama je da e, iskoriste svoje ovlasti u okviru kaznenog prava. Mi možemo učiniti ono što mi možemo i mi zaista ćemo to učiniti potpisivanjem Istanbulske konvencije koja će nam dati ovlasti da djelujemo i na planu legislative. Ali ono što se meni čini kao učinkoviti instrument je ulaganje sredstava koje su nam na raspolaganju u e, dizanje svijesti, kampanje, davanje podršku ovim organizacijama koje djeluju na masovnoj razini u društvu, edukacija stručnjaka i profesionalaca koji onda pomažu žrtvama nasilja. I e, kada govorimo o drugim akterima koje je komisija spremna podržati, moramo kao prvo E, govoriti o zemljama članicama gdje mi dajemo podršku, ali također ih i guramo da bi oni proveli zakonske propise koji e, će pomoći situaciji. Moramo također otvoreno govoriti o društvu kao takvom, zato što nasilje nad ženama u mnogim zemljama članicama e, u kontekstu prihvaćanja od strane društva, kao da je to nešto normalno i u nekim zemljama članicama je to prešutno prihvaćeno i u medijima. Dakle, to je također e, jedan od smjerova gdje možemo nešto zajedno učiniti da poboljšamo situaciju. Što je sa lokalnim zajednicama koje ne smiju biti slijepe i gluhe, moraju shvatiti da se nešto događa. Govorimo i o samim žrtvama, dame i gospodo, imam e, ove najnovije e, statističke podatke istraživanja koje pokazuju da samo 15% e, slučajeva nasilja nad ženama je prijavljeno relevantnim tijelima. Da, žrtve i same šute. Zašto šute? Zato što ne nemaju povjerenja u vlasti da će one nešto učiniti, da im pomognu. Dakle, to je svrha direktive o žrtvama, da se žrtve ne smiju bojati toga da prijave i da mogu očekivati učinkovitu podršku od e, strane e, državnih vlasti. I konačno, i e, gospodin Ferhofstadt je također to spomenuo, to su muškarci. Da, oni moraju također učiniti nešto, poduzeti nešto da bi poboljšala se situacija. Nedavno sam boravila u Švedskoj, oni imaju odlične programe koji se posebno usredotočuju na muškarce koji su, to je dio e, borbe protiv nasilja nad ženama, zato što bez njihovog e, razumijevanja situacije ništa nećemo moći učiniti. Oni moraju shvatiti da se situacija mora poboljšati. Radi se o složenom problemu koji zahtjeva cijeli niz mjera, brojne mjere koje trebaju provesti različiti akteri na različitim razinama. Ali učinimo to i ja sam e, zaista spremna e, da e, sredinom prosinca kad ću govoriti o konkretnim planovima i ovoj našoj strategiji da vam dam detaljnije informacije o svemu tome. Hvala. Hvala lijepa gospođo povjerenice. Time je